potvrdio mandat gospodina Jasenka Selimovića e, koji treba vrijediti od 30. rujna 2015. Ja predlažem da potvrdimo taj mandat. Ima li prigovora? U tom slučaju potvrđujemo valjanost njegovog mandata.